Uh, uh, Gospođa Toma je došla, zauzmimo mjesta. Ovo je zadnja točka na dnevnom redu danas, tako da možemo odmah započeti. Now, no, no, don't, Excuse me. <laughs> I, I just waited for you to uh, <laughs> put your headphones on. Sorry. Uh, merci, Monsieur le Président. Uh... Hvala lijepa. Evo s jedne strane vas želim izvijestiti da posljednjeg dana nizozemskog predsjedništva, znači 5 do E, pet minuta do kraja, e, prije kraja njihovog predsjedanja, uspjeli smo postići sporazum, odnosno zaključiti trijalog o e, ribolovu, dubokomorskom ribolovu. Radi se o tekstu za koji nismo baš postigli jednoglasnost, ali većina kolega je, se je priklonila Eh, kad kažem kolega, mislim na izvjestitelje u sjeni, eh, ali smo postigli vrlo precizni eh, politički dogovor, odnosno sporazum. A više puta smo se vraćali na pitanje uvodnih izjava i tehničkih detalja u uvodnim izjavama i zato sam ja u okviru trijaloga e, posebno obratila pažnju na to da pojasnim da osim trijaloga koje smo e, napisali, odnosno odobrili u okviru trijaloga, da su svi ostali, da su sve ostale uvodne izjave tehničke prirode o kojima nije potrebno raspravljati. Međutim, kad me se na tehničkom e, sastanku ponovo postavilo to pitanje. E, rekla sam naravno, postoje politička pitanja koje su otvorena, ali budući da se radi o političkom trijalogu, nema potrebe da raspravljamo o tehničkim detaljima. Evo, nadam se da konačno e, imamo, odnosno rekla sam im da imamo globalnu razinu slaganja u okviru odbora, a kada se e, na tehničkoj razini odradi posao, e, sastaćemo se ponovo i o tome raspravljati, ali što se tiče tehničkoj ili netehničkoj prirodi trialoga e, trijaloga ili sastanka među koordinatorima u sjeni, mislim da o tome možemo dodatno raspravljati na kraju, ali u ovom trenutku mislim da što se toga tiče nema problema. U svakom slučaju želim eh, zahvaliti kolegama eh, izvjestiteljima u Sjeni na eh, njihovom trudu koji su uložili u rad na ovom vrlo teškom dosjeu, teškom i iz političkog i iz tehničkog stanovišta. Znači i u, u samom parlamentu, ali i e, sa e, i u odnosu na tri različita stupa održivog razvoja uspjeli smo postići ravnotežu i zato hvala kolegama i želim dugi život ovoj uredbi e, o dubokom, dubokomorskom ribolovu. Hvala gospodin Mato. Zahvaljujem predsjedniče. Potpuno se slažem s onime što je rekla gospođa Toma, izvjestiteljica, što se tiče ove teme. Među ostalim zato što moramo biti dosljedni u odnosu na ono što potpisujemo i dogovaramo. To je zadaća parlamenta u sklopu trijaloga. To je vrlo tanka linija između tehničkih i političkih aspekata. E, tehničari se ponekad previše bave politikom, međutim liniju je ponekad teško zacrtati. E, treba doći do sporazuma između e, ovog odbora i drugih aktera i na kraju smo došli ipak do tog dogovora. Možemo neku temu ponovno otvoriti, ali ako to budemo učinili, onda više neće vrijediti dogovori koji su postignuti do tog trenutka. Ako to budemo napravili, onda parlament bi pokazao da nije ozbiljan u svom pristupu i zato mi moramo političke dogovore prilagoditi E, ako to trebaju učiniti e, pravnici, lingvisti, onda neka to učine. Tu postoje možda i neke nijanse koje treba uskladiti, vidjet ćemo, ali to se sve treba učiniti na temelju zatvorenog dogovora. Jer e, ako pod izlikom tehničke izmjene mi ponovno otvorimo raspravu, onda to neće biti u redu jer će to biti preopširna rasprava. To ne bi bio dobar pristup. To kažem kako bih obranio kredibilitet parlamenta i vrijednosti trijaloga. Jer ja mislim da kad zatvorimo trijalog porazumom, onda to znači da tu postoji čitav niz posljedica. Nekima se onda zaključci sviđaju, nekima ne. Još ću nešto reći što vam se neće svidjeti. Ovo je tehnička odluka, pravna, e, lingvistička odluka. Ovdje će trebati e, se, ovime će se trebati baviti i tajništvo, ali ne u dijalogu sa političkim klubovima. Jer ako to budemo napravili, otvorit ćemo raspravu o raznim nijansama. E, razni klubovi ne bi trebali mijenjati ono što je već dogovoreno, jer ako to budu učinili, to će značiti da nisu lojalni u odnosu na partnere s kojima smo dogovorili ovaj tekst. Gospođo Bilbao, izvolite. Hvala. Kao prvo, ja također zahvaljujem kolegama, posebice izvjestiteljici, zato što se tako puno zalagala i čak nije dovoljno spavala kako bi napisala tako dobar tekst. Zahvaljujem svima onima koji su dali doprinos uspjehu ovog dosjeja. Ne razumijem zašto je došlo do ovog kaosa u posljednjem trenutku, jer e, u slučaju drugih izvješća, kao što je izvješće na primjer o prijevozu, nismo imali nikakvih poteškoća vezano uz organizaciju tehničkih sastanaka gdje smo imali prisustvo članova odbora. Znamo da smo mi trebali samo napraviti tehničku prilagodbu nekih detalja e, koji se vrlo često dobro opisuju u samom tekstu u člancima, ali se onda ti detalji ne pojavljuju u uvodnim izjavama. Dakle, ta prilagodba je bila potrebna. Svi sada moramo shvatiti to da je sporazum onaj koji je potpisan i koji je onda javno objavljen i kako bismo izbjegli bilo kakvu dvojbu oko pisanja dokumenta bilo bi dobro tu prilagodbu učiniti na tehničkoj razini. Trebali bismo imati izmjene koje će izbjeći različitu primjenu ove direktive koja je ovako odobrena. Hvala. Izgleda da je došlo do dogovora među klubovima i budući da imamo politički dogovor ne treba odgađati ovo glasovanje jer tehnička pitanja možemo riješiti na drugačiji način. Dakle, ja smatram da ne treba odgoditi glasovanje sutra. Mnogi su čekali dosta vremena da se izglasa ovaj dokument. Gospođa Toma je marljivo radila o nekoliko mjeseci i mislim da nema razloga zašto bismo odgađali glasovanje o ovom dokumentu. U redu, hvala. Time zaključujemo naš sastanak za danas. Pozivam vas sutra u 10 sati na nastavak zasjedanja. Hvala.